Krenut ću na njemačkom sa priopćenjima. E, nadležna španjolska tijela izvijestila su me o tome da je Enrique Čambon e, izabran e, i to stupa na snagu 25. studenog, stupa na mjesto gospodina Sosa Wagner. Osim toga, dobila sam obavijeste o tome da gospodin Novakov dolazi na mjesto gospodina Dončeva parlament e, prihvaća e, izbor ovih kolega u skladu sa člankom sedmim e, o neposrednim izborima i u skladu sa člankom četvrtim poslovnika. Primamo na znanje ove izbore Pozdravila bih nove kolege i posjećam da u skladu sa člankom 3. stavkom 2. poslovnika imate puna prava sudjelovati na sjednicama parlamenta i njegovih e, organa. ukoliko ne dođe do pobijanja vašeg mandata i pod pretpostavkom e, da prethodno date pisanu izjavu da ne obnašate nikakvu dužnost koja nije spojiva sa mandatom zastupnika u Europskom parlamentu. Imam još jedno priopćenje. U skladu sa člankom 7. kodeksa o postupanju 25. studenog 2014. donesena je odluka da John Marie Vada e, postane član savjetodavnog odbora za postupanje člana.